protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 10 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 14 za, Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 15. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Oprostite, gospodine. Možemo samo završiti ovo glasovanje. Odbijeno. Imate li problem sa glasačkom karticom? Gospođo, imate li problem sa vašim uređajem? Dobro, pokušat ćemo to razriješiti. Idemo na amandman broj 16, poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 1. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman znači 31, stavlja 31, pojmenično glasovanje otvoreno. I još uvijek je otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo rezolucija kao cijelina poimenično glasovanje otvoreno. Za glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Idemo na sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i Vijetnama. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. Idemo na rezoluciju o sporazumu o zaštiti ulaganja. Amandman 1 poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Idemo rezolucije u cijelini, pojmenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Sljedeće glasovanje je o prigovoru u skladu s člankom 111, e, popis projekata od zajedničkog interesa Unije. Znači, glasujemo za rezoluciju, pojmenično e, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Sljedeće glasovanje je prigovor u skladu s člankom 112 olovo i njegovi spojevi. Prvo amandman 1 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 2. pojmenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojena. Amandman 3 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Idemo glasovanje za rezoluciju. Ko je za? Protiv. Hm, morat ćemo provjeriti elektroničkim putem. Otvaramo glasovanje za provjeru. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Većina je bila koju smo trebali je 3. dakle kao što vidite većina je 4. dakle usvojeno. Idemo na sljedeće izvješće. Strategija Europske unije za okončanje genitalnog sakačenja žena diljem svijeta. Amandman 1 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Stavak 5. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 3. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 4 je poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaramo. Odbijeno. Amandman 5 poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaramo. Odbijeno. Stavak 21. dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Stavak 21. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Treći dio za. Protiv. Suzdržani također usvojeno. Uvodna izjava A, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2, poimenično glasovanje, otvoreno. Možemo sad otvoriti glasovanje. Odbijeno. Uvodna izjava J, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo glasati za rezoluciju u cijelini, poimenično glasovanje, otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Hvala. Prelazimo na prijedlog rezolucije odbora INKO. znači e, osiguravanje zaštite potrošača i slobodno kretanje je usluga. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 2 za, protiv, Suzdržani? Odbijeno. Amandman 3. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaramo. Odbijeno. Amandman 4 za. Protiv. Suzdržani. Odbijen amandman 5. Poimenično glasovanje. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Odbijeno. Amandman 6 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Imamo uvodna izjava D. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Glasovanje o rezoluciji u cjelini za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Hvala vam. Sljedeće glasovanje o predloženom mandatu za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom kraljevinom. Idemo na točku stavak 2. Znači prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržano, usvojeno. Stavak 4. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanje. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvojeno. Stavak 7. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanje. Otvaram. Zatvaramo. Usvojeno. Stavak 10 za. Protiv suzdržani, usvojeno. Stavak 14, e, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 14, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Originalni tekst 14. stavak za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 18. prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 20. za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 33. amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Stavak 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 43 za, protiv, suzdržani. Možete li, molim vas ponovno, ja se ispričavam, ja nisam pazila. Molim vas stavak 43 za, protiv, suzdržani, Ok, očito usvojeno. Znači, stavak 47, sedam e, prvi dio poimenično glasovanje, znači amandman 4, otvaram glasovanje. Zatvaramo. Usvojeno. Drugi dio, isto poimenično, otvaramo. Zatvaramo. usvojeno. Znači imamo usmeni amandman u stavak 50. Gospodin Gusmo koji sada evo ima riječ. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Mi se slažemo kada je riječ o općenitom smislu ove rezolucije, kada se govori o zaštiti prava evropskih građana u Ujedinjenoj kraljevini, ali kao što i svi zastupnici vjerojatno znaju, provedba sporazuma sa Ujedinjenom kraljevinom E, također se suočava sa čitavim nizom problema. Građani koji tamo žive u Ujedinjenoj kraljevini, znači evropski građani koji već tamo žive možda deset godina, također imaju poslovne ugovore, ugovore o najmu, oni se suočavaju sa čitavim nizom praktičkih poteškoća. Imamo usmeni amandman u kojem tražimo da se automatski osigura boravište tim građanima tako da im se dodijeli fizički dokument o tome. Dakle, ovdje se kaže traži se automatska dodjela znači tih dokumenata o trajnom boravištu svim europskim građanima koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini do 31.6.2020. godine. Kaže se da se mora e, znači samo podastiti fizički dokument koji e, potvrđuje i dokazuje dokazuje boravište i to se mora nadodati stavku 50. Dakle, ključni dio je, znači, imali možda o tom usmenom amandmanu stavku 50? Ako to nije slučaj, onda ćemo usmeni e, amandman staviti na glasovanje. Tko je za? Protiv? Morat ćemo provjeriti, e, otvaramo glasovanje za provjeru. Molim vas, usred glasovanja smo. Zatvaramo glasovanje. Odbijeno. Idemo sada na amandman 3. Za. Za. Amandman 3. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Stavak 57. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio poimeničnog glasovanja. Otvaram. Zatvaramo. Usvojeno. Amandman 2 za. Protiv. Suzdržani? Moramo provjeriti. Otvaramo glasovanje. Amandman 2. Stavak 66. Zatvaramo. Usvojeno. Stavak 68. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Stavak 77. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Stavak 78. Prvi dio za. Protiv suzdržani, usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanje, otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Usvojeno. Stavak 81. U dva dijela. Prvi dio poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. I to je usvojeno. Drugi dio. Za protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 87. pojmenično glasovanje otvoreno. Možemo zatvoriti. Usvojeno. Stavak 88. pojmenično glasovanje otvaram. Zatvaramo. Usvojeno. Stavak 89. Prvi dio. Svi su poimenično glasovanje. Prvi dio. Možemo zatvoriti glasovanje. Usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanje otvoreno. Možemo zatvoriti. Odbijeno. I idemo treći dio. Poimenično glasovanje otvoreno. Možemo zatvoriti. Usvojeno. Idemo sada na glasovanje o rezoluciji. Poimenično glasovanje otvoreno. Možemo zatvoriti glasovanje. Usvojeno. Hvala vam. Sljedeće izvješće je izvješće gospodina Mavridesa, Europske središnje banci, godišnje izvješće za 2018. Stavak e, drugi, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, pojmenično glasovanje. Otvaramo. Zatvaramo. Usvojeno. Stavak tri, Prvi dio za. Protiv. Suzdržani usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 19. Pojmenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Stavak 6. Originalni tekst za. Protiv. Suzdržani. Ne mogu otvoriti, moramo pro, ne mogu odlučiti, moramo provjeriti stavak šest. Zatvaramo provjeru. Usvojeno. Amandman devet poimenično glasovanje. Otvaramo glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Stavak osam za protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 12 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, molim vas. Otvorimo provjeru za 12. Zatvaramo. Usvojeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 28. Poimenično glasovanje otvoreno. Možemo zatvoriti. Odbijeno. Amandman 8 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Sad idemo na izvorni tekst za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Idemo na stavak 22, prvi dio poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 27, poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaramo. Odbijeno. Amandman 20 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 21 pojmenično glasovanje otvoreno. Zatvaramo. Odbijeno. Amandman 11 za. Protiv. Suzdržani? Usvojeno. Amandman 22. Poimenično glasovanje. Otvoreno. Možemo zatvoriti. Odbijeno. Amandman 2 za. Protiv. Suzdržani? Provjerit ćemo, molim vas, otvaramo provjeru za amandman 2, stavak 34. Zatvaramo. Odbijeno. Amandman 23, poimenično glasovanje, otvoreno. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 3. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaramo. Usvojeno. Amandman 12 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 13 eh, sa 42 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 17. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaramo. Usvojeno. Amandman 24. Poimenično glasovanje otvoreno. Možemo zatvoriti glasovanje, molim vas. Odbijeno. Amandman 18. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaramo. A, moramo ponoviti ovo glasovanje, nešto nije pošlo kako treba. Dobro, možemo li samo izbrisati ovo glasovanje malo prije? Znači idemo iznova sada na Znači glasujemo za amandman 18. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaramo. Odbijeno. Idemo za amandman 25. Poimenično glasovanje otvaramo. Zatvaram. Odbijeno. Idemo na stavak 44. Tko je za četiri? Protiv? moramo provjeriti prije nego što pitam za suzdržane. Znači provjera amandman 4. Znači stavak 44, amandman 4. Zatvaramo. Odbijeno. Idemo na 14. amandman za. Protiv suzdržani, usvojeno. Amandman 15D za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman š... Dobro, provjerit ću ako tražite. 15D. Otvaramo glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Idemo na 16D za, protiv, Suzdržani? Usvojeno. Amandman 26. Poimenično glasovanje. Otvaramo. Zatvaramo. Odbijeno. Dakle, moram vam e, pročitati ovo. Kada govorimo o 16D pokazuje, a molim vas da opet izbrišete u sustavu to glasovanje. Moramo glasovati ponovno za amandman 26. Poimenično glasovanje, amandman 26. Zatvaramo glasovanje za 26. Odbijeno. Idemo na uvodnu izjavu C. 1 za. Protiv suzdržani, usvojeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 6, uvodna izjava M, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sada idemo na poimenično glasovanje o cjelokupnoj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Zatvaramo glasovanje. usvojeno. Hvala vam. I prelazimo na zadnje glasovanje danas, nezakonit trgovina kućnim ljubimcima u Europskoj uniji, stavak 2, prvi dio za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 7, e, stavak 10, poimenično glasovanje otvoreno. Možemo zatvoriti glasovanje. usvojeno. Amandman 1, e, stavak 46 za, protiv. Želim provjeriti jer nisu jasne ruke. Idemo na stavak 36, e, amandman 1, glasovanje otvoreno. Zatvaramo provjeru. Usvojeno. Znači, amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno je, ali provjerit ćemo. Molim vas da provjerimo amandman 5. Zatvaramo. Da, usvojeno. Znači, uvodna izjava M, amandman 6 za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti i to. Molim vas, amandman 6, provjera. Zatvaramo provjeru. Usvojeno velikom većinama. Sada poimenično glasovanje o cijelokupnoj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Da, to jest usvojeno. Hvala vam puno. Sada idemo na obrazloženje glasovanja za koji trenutak. Kedves kollégák, szeretettel köszöntöm Önöket ezen. Dragi kolege, Sad ćemo čuti. Dakle, pozdravljam vas na nastavku i prelazimo sada na obrazloženje e, glasanja. Ali molim sve kolege koji napuštaju dvoranu da to učine tiho i brzo kako bi mi mogli početi sa obrazlaganjem glasanja. Kod prvog obrazloženja, prvog glasanja, Riječ je o glasanju o sporazumu o Vjetnamu. Prvo riječ ima Rafaela Kornera. Dear colleagues, there are 80 speakers going... Štovane kolege, u sljedećih sati pol imamo 80 govornika, stoga vas lijepo molim da tiho i brzo napustite prostoriju, a molim Rafaelu Samiru da krene s obrazloženjem.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 Dragi kolege, jutro smo glasali e, za sporazum o Vjetnamu. To nije bio lagan postupak, ali ja sam nakon razmišlja odlučila da glasam za ovaj sporazum. Situacija nije idealna. Vlada Vjetnama je poduzela prave korake u pravom smjeru. E, Ovi sporazumi s Vjetnamom neće samo poboljšati odnose EU-a sa Vjetnamom, nego će stvoriti isto tako i temelj za stalni dijalog što se tiče ljudskih prava na dobrobit e, građanstva Vjetnama. E, moramo i ljudska prava i okoliš e, dovući, staviti na najviše standarde. Ono što je izuzetno važno da imamo transparentne kriterije i ciljeve. To će biti smjernice kako bismo imali dobre odnose, trgovisne odnose. U okviru sporazuma o slobodnoj trgovini to može u svakom slučaju doprinijeti e, svima i s jedne i s druge strane. Hvala gospođa Obri iz guje jedna minuta. iz Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Bravo, dragi kolege, vi ste izglasali sporazum o slobodnoj trgovini s Vjetnamom koji gazi ljudska prava, okoliš i to u svrhu zadovoljavanja lobija. Vi ste direktno e, odgovorni za ekološku katastrofu e, koja će povećati za 20 do 30% razmjenu dobara između e, Vjetnama i Europsku uniju, e, Europske unije. Da, govorite ganuti o zelenom planu, no glasate za ovaj sporazum. Vi ste u svakom slučaju direktno odgovorni za socijalni skandal koji dopušta iskorištavanje e, radnika u okviru totalitarizma i e, e, kapitalizma tu imamo podršku režimu koji zatvara svoje političke protivnike ako niste znali vi ste isto tako odgovorni zbog cinizma Hvala. Sada je gospođa Francis Fitzgerald za EPP. Izvolite. Jedna minuta. Hvala. Ovaj sporazum će u svakom slučaju ojačati naše trgovinske razmjene, povećati radna mjesta. Na našem kontinentu su potrebna dodatna radna mjesta, to moramo podržati. Moramo podržati inovacije također. Ja u svakom slučaju vjerujem da zatvaranje e, vrata ni u kojem slučaju neće dovesti do poboljšanja ljudskih prava u e, Vjetnamu. UN i neke nevladine organizacije su već rekle da postoje pomaci i poboljšanja. I u svakom slučaju imamo odredbe u sporazuma koje su u skladu sa standardima svjetske e, e, organizacije za rad, međunarodne organizacije rad. U svakom slučaju moramo pomno pratiti što se tiče i okoliša i ljudskih prava. To je izuzetno važno. Moramo u svakom slučaju uključiti naš poklon poslovni sektor u nove regije, u nove države. E, na takav način širimo i svoje standarde i svoje vrijednosti, vrijednosti Europske unije. Hvala. Sa sljedeći e, govornik, gospođa Mihajla Šojdrova u ime EPP-a. Jedna minuta, izvolite. Štovane kolegice i kolege, ja bih e, sad htjela objasniti zašto nisam glasala o ovom ugovoru o slobodnoj trgovini. Općenito govoreći, ja je vrlo jak izrazito podržavam uvijek ugovor o slobodnoj trgovini između Evropske unije i trećih država. Međutim, to je načelno, jer istodobno sam svjesna da je ovaj sporazum e, bi trebao svakako regulirati i zaštitu okoliša i primjenu radnog prava i zaštitu ljudskih prava u Vjetnamu. Međutim, nažalost, te klauzule ugovorne nisu bile dovoljno jake ili ih uopće nije bilo, a da bi primoralo e, vjetnamsku vladu da oslobodi političke zatvorenike. Sada političkih zatvorenika ima više od 140 koliko mi znamo u Vjetnamu, a nismo ništa uspjeli postići, niti smo primorali njihovu vladu da ih oslobode. Zbog toga sam se suzdržala od glasanja, koliko god inače podržavala takve sporazume. Hvala. Eh. Hvala, sljedeći govornik, gospodin Vondra. Eh, ja sam glasao za sporazum, a histerija koja je zapravo na drugom u drugom dijelu ovog našeg visokog doma iz Bila mi pokazuje još više da sam dobro učinio. Nije bilo jednostavno sve odvagnuti. Vidite, prisjećam se još vremena komunizma. Kad kad je teško e, uopće imati bilo kakve odnose i razvijati suradnje sa režimom koji iz političkih razloga zatvara ljude. Međutim, mislim da bi slobodna trgovina i ekonomska suradnja mogla samo pomoći da se u Vjetnamu popravi situacija pa i prema ljudskim pravima. E, međutim, zbog toga mislim da treba taj e, ugovor onda treba zaživjeti i treba se u cijelosti provesti. Stoga apeliram na komisiju da nadzire i kontrolira provedbu tog ugovora i insistira na ljudskim pravima o tome. Hvala, gospodin Bompa. Hvala, gospođo predsjednice. Dragi kolege, naš parlament po prvi put je usvojio od e, imenovanja komisije van der Leyen e, sporazum o slobodnoj trgovini s Vjetnamom. To je na štetu i na okoliša i radnika. Radi se o sporazuma sa represivnim i autoritativnim režimom i u tom smislu imamo privilegiranje prije svega multinacionalnih kompanija i dionika na uštrb radnika i u Europskoj uniji i e, Vjetnamu. Tu u Europskoj uniji će prije svega radnici iz tekstilnog sektora e, biti e, žrtve ovog e, sporazuma, a s druge strane radnici u Vjetnamu u svakom slučaju će i dalje biti žrtve režima koje ni u kojem slučaju ne poštuje odredbe Međunarodne organizacije za rad. Tu imamo ciljeve u okviru međunarodnih sporazuma. To u svakom slučaju gazimo. Isto tako govorimo i o emisiji emisijama, povećanju emisija koje će, do kojih će doći e, potpisivanjem ovih ovog sporazuma. A sada gospodin Brgles, izvolite u ime snd jedna minuta. Hvala. Da, kad govorimo o vrijednostima, E, e, našim vrijednostima, mi u svakom slučaju na njih moramo e, paziti. Što se tiče Europske unije, ona treba ove ovakve sporazume sa trećim zemljama. Ja sam ovdje manjina koja vjeruje da ne možemo zatvoriti oči pred niskim standardima demokracije u Vijetnamu. Zbog toga sam glasao protiv ovog sporazuma o slobodnoj trgovini, budući da njime ni u kojem slučaju nećemo doprinijeti poboljšanju situacije ljudskih prava u Vjetnamu. Ovo je nešto što ni u kojem slučaju ne možemo dopustiti. Hvala. Gospođa Deli. U ime GUE jedna minuta. Gospođo predsjednice, što se tiče e, situacije ljudskih prava u e, Vjetnamu, kako onda da je Chan e, novinar u Vjetnamu zatvoren u trenutku kad ima imao hrabrost da kontaktira ovaj parlament. No, mnogi e, govore o tome da ako nemamo poslovne odnose i trgovinske odnose s njima, kako će se onda situacija e, promijeniti. Ali to ni u kojem slučaju ovim nećemo postići. Mogu reći da u svakom slučaju ovaj režim koji zatvara svoje e, političke zatvorenike, svoje e, novinare, ovo je sramota i u svakom slučaju ću, ja sam glasala protiv. Mi smo s jedne strane glasali E, za zeleni plan, rezoluciju koja govori o tome da ćemo prije svega u e, sporazumu o slobodnim, u sporazumu o slobodnoj trgovini e, braniti ova načela i ljudskih prava i okoliša, a ovo je u potpunosti suprotno. Hvala gospodin Belami u ime EPP-a jedna minuta. Dragi kolege, glasanje vezano uz ovaj sporazum je bilo jako teško. Čuli smo cijeli niz pitanja koje imaju smisla, posebno što se tiče zabrinjavajuće situacije ljudskih prava u Vjetnamu. No, moramo imati na umu da ne polazimo od nulte točke. Možemo reći da već imamo e, trgovinske odnose sa Vjetnamom koji je važan trgovinski e, partner Europske unije. Znači, pitanje je sljedeće. Da li moramo e, zadržati status quo ili s druge druge strane ćemo pokušati potaknuti e, Vjetnam da u svoje određene standarde e, u svjetlu onih koji postoje u Europskoj uniji. Temu nametnuti da s nama trguje prema našim pravilima u svjetlu reciprociteta. Mi smatram da, e, smatramo da ovaj sporazum idemo u dobrom smjeru. Ako ga ne potpišemo, onda ćemo prepustiti Vjetnam njegovom velikom susjedu Kini. Da li to trebamo napraviti? Ja mislim da ne. Hvala, gospodine Belami. A sada gospodin Lebreton iz e, IDEA. Jedna minuta, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Ja sam e, glasao protiv nacrta sporazuma o slobodnoj trgovini s Vjetnamom, budući da smatram da će imati jako loš utjecaj naš gospodarstvo i radna mjesta. Tamo već imamo proizvodnju uz niske troškove e, radne snage i što se tiče e, ukidanja carina skoro u potpunosti će dovesti još do većeg deficita, trgovinskog deficita sa Vjetnamom. Vjetnam je s druge strane komunistička diktatura koja ne poštuje ni okoliš ni ljudska prava. bilo bi hipokritično smatrati da će ovaj sporazum sad učiniti tu diktaturu e, boljom i u tom smislu gazimo vrijednosti koje želimo obraniti. Hvala. A sada gospođa Kumpla Natri iz SND-a. Izvolite. Gospođo predsjednice, E, sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vjetnama je prvi takav sa e, zemljama u razvoju. To nije savršena zemlja, u svakom slučaju još puno toga treba napraviti kako bi poboljšali situaciju ljudskih prava i okoliša u Vjetnamu. No oni su dali neke, e, su se obvezali na neke stvari u tom smislu u okviru ovog sporazuma također Vjetnam se vezuje na visoko, e, visoke standarde što se tiče e, zapošljavanja radnih e, uvjeta ljudskih prava i to u skladu, na primjer, sa odredbama Međunarodne organizacije rada. Dakle, jako je važno da da isto tako EU nastavi sa izvršavanjem pritiska što se tiče reformi sa e, Vijetnamom. Moramo nastaviti sa suradnjom i sa dijalogom tijekom provedbenog e, dijela ovog sporazuma. E, hvala. Sada gospođa klin EPP, izvolite. Hvala, u istinu. Ja sam podržala ovu rezoluciju vezano uz e, sporazum o slobodnoj trgovini s Vjetnamom. Mi smatramo da su ovi sporazumi u svakom slučaju prilika da ostvarimo dijalog i poveđamo standarde na području ljudskih prava, radnih uvjeta i okoliša. Ovaj sporazum e, će stvoriti radna mjesta s obje strane. Mi u svakom slučaju što se tiče Vjetnama, to nije idealno mjesto za ljudska prava, no Europska unija će u svakom slučaju imati e, utjecaj e, i e, korisni utjecaj u što se tiče povećanja standarda u Vjetnamu i to kroz ostvarivanje trgovinskih odnosa te ostvarivanje veza sa poslovnim sektorom našeg i e, naše tvrtke u svakom slučaju izuzetno važno da provode naša pravila i puno je bolje da e, pokušamo nametnuti naša prava nego da ne, e, naša pravila nego da nemamo nikakvih pravila. Hvala. Sada gospođa Veronika Vrećionova iz ECR-a. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepo, predsjedajuća. Sporazum o zaštiti investicija u Vjetnamu i slobodnoj trgovini s Vjetnamom sam apsolutno podržala i za njega glasala. U vrijeme u kojem velike zemlje objavljuju trgovinski rat i nameću dodatne protekcionističke carine, ovo je sad jako dobar trenutak za takav ugovor i takve odnose. Jako sam odrasla u komunističkoj Čehoslovačkoj sam intenzivno razmišljala o stanju ljudskih prava u Vjetnamu u odnosu na ovu koristi od ovog sporazuma o slobodnoj trgovini. Znam da se tamo ljudi izloženi različitim političkim progonima i da imaju političke zatvorenike, ali s druge strane, kroz ovaj ugovor Evropska unija dobiva jedan konkretan instrument u ruke kojim će popraviti stanje ljudskih prava u toj zemlji, utjecati na tu vladu, a popraviti što se tiče ekološke situacije i zaštita u Vjetnamu. Hvala lijepo. Gospodin Zahradil e, je naš sljedeći govornik na jednu minutu u ime Cera. Hvala lijepo, predsjedajuća. Ja sam bio izvjestitelj za oba ta sporazuma od 2012. E, do 2019. I onda sam se e, zapravo odrekao te pozicije zato što su pogotovo zeleni i njihovi prijatelji, ali i neki drugi startali velike napade u medijima, baš na mene osobno. Naime, meni je bilo potpuno jasno da se to sve koristilo i zapravo sve insceniralo kako bi se ova dva ugovora makle i kako bi se odgodili na nikada. I jako mi je drago zbog toga da su te sporazume danas izglasani, što pokazuje da Europski parlament jako dobro zna da je u doba u kojoj protekcionizam u svijetu raste, da je u tom trenutku geopolitička uloga Vjetnama u jugoistočnoj Aziji postaje sve važnijom i da upravo kroz te instrumente možemo utjecati na bolji ishod i na drugim područjima u toj državi. Hvala lijepo, a na kraju Sean Kelly iz eh, Pučana. Hvala. Drago mi je što smo dobili podršku e, za sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vjetnama kao stalni e, izvjestitelj za jugoistočnu Aziju i Singapur. Mi u svakom slučaju imamo potencijal u okviru ovih slobodnih e, sporazuma o slobodnoj trgovini da povećamo trgovinske odnose te također podignemo razinu ulaganja. Što se tiče E, carina. Tu imamo 99% ukidanja takvih carina. Tu ćemo imati i oslobođenje od carina za meso, e, govedinu, svinjetinu, mliječne proizvode i tako dalje. To je u svakom slučaju jako dobra prilika, posebno za Irsku, a isto tako i za e, Vjetnam. To je dobar sporazum i nadamo se da ćemo to provesti na najbolji mogući način. Kada govorimo o slučaju, e, znači nismo čuli vaše izlaganje zbog buke. Izvolite. Kolege, danas e, smo glasali za e, sporazum o slobodnoj trgovini s Vjetnamom. To nije bio lakan, lagana situacija. E, u svakom slučaju situacija nije savršena, no e, vjetnamska vlada je napravila dobre korake u dobrom smjeru. Ovaj sporazum će povećati trgovinske odnose, poboljšati trgovinske odnose sa Vjetnamom, a isto tako će stvoriti e, platformu za poboljšanje ljudskih prava tamo. To će biti u svakom slučaju na koris tak svih građana Vjetnama. Ono što je izuzetno važno da vidimo isto tako na koji način će se e, znači provesti u dijelo ciljeve, isto tako bi komisija trebala vidjeti na koji način ustanovljenje standarda može dovesti do poboljšanja situacija tamo, te to moramo koristiti u pronaženju novih partnera. Hvala lijepo. Sada prelazimo na obješenje glasanja o rezoluciji o sporazumu o slobodnoj trgovini. Tri kolege su se javili za riječ. Prva je Karolina Ros. Izvolite. Gospođo predsjednice, glasanje, pozitivno glasanje o sporazumu o slobodnoj trgovini s Vijetnamom je loša vijest. Imamo Eh, tu potpuno eh, kontradikciju sa eh, željom borbe protiv klimatskih promjena i ciljeva u okviru zelenog plana. U svakom slučaju zeleni su glasali protiv ovog sporazuma vezano uz situaciju ljudskih prava u Vjetnamu, autoritativnoj državi gdje se obveze u okviru Međunarodne organizacije rada ne poštuju. Tu imamo isto tako i e, od 2017. E, godine Vjetnam je u okviru procedure takozvanog žutog kartona vezano uz borbu protiv NNN i e, ribolova. E, Vjetnam ni u kojem slučaju još nije e, u sukladnosti sa međunarodnim konvencijama što se tiče nelegalnog ribolova. Ovim glasanjem parlament slavio slabi ovaj postupak žutog e, kartona i borbe protiv nelegalnog ribolova. To može dovesti e, još do povećanja ovog problema i u tom smislu nisam mogala podržati ovaj sporazum. Hvala. Sada gospodin e, Polčak u okviru EPP jedna minuta. Hvala lijepo. Doista to nije bilo jednostavno rješenje za nas koji dolazimo iz bivših komunističkih država. E, za nas dakle je vrlo teško ući u sporazum o takvoj trgovini sa jednom de facto komunističkom državom. Na kraju sam ipak glasao za taj sporazum zato što su prednosti tog sporazuma puno veće od njegovih slabih strana. Mislimo da je puno bolje mirno postupati, voditi trgovinu, razvijati ekonomsku suradnju i na taj način vršiti utjecaj na unutarnja događanja u toj državi, nego se kompletno izolirati i uopće ne djelovati. Mi i sada već puno surađujemo sa Vijetnamom. i smatramo da razmjena trgovinska ima jedan jako veliki potencijal da djeluje na bolje očuvanje standarda ekološke zaštite kao radnog prava, kao i ljudskih prava u toj državi u Vjetnamu. A to je sve i sadržano u našim sporazumu. Stoga sam ja to sada i podržao. Hvala lijepo. A sada gospodin Wallace. Hvala lijepo. Ovaj sporazum je kao i ona CETA ili sporazum s Japanom ili Mercosurom eh, isto došao u nizu i zapravo doživio istu povijest jer e, se rutinski sve to u ime slobodne trgovine se potkapale naše vrijednosti i klima i autohtone indigene kulture i ljudska prava i sve ono što je nama bitno je zaštita ratnika. Ali vidimo da se to stalno iznova događa. Mi pokušavamo zaštititi živote radnika, a vidimo da se onda jednostavno na mala vrata sve to izokreće i mislim da ćemo i zbog toga i u ovom našem životnom vijeku doživjeti kompletan slom e, klime. Mislimo da su standardi javnog zdravlja ili zaštite okoliša potpuno ovdje stavljeni na zadnje mjesto isključeni, a s druge strane e, vidimo da se tu najjeftinija dobra proizvode u tim državama, to znači da su i najteža najteže ekološke katastrofe i opterećenja upravo događaju sa tom jeftinom proizvodnjom. I prema tome, zato apsolutno sam protiv tog sporazuma. Hvala sad dolazimo na ugovor o zaštiti investicija u Vjetnamu. Gospođa Šojdrova ima riječ. Hvala lijepo. Ja sam podržala ovaj ugovor o zaštiti investicija Evropske unije Vjetnama. To je sporazum koji ima drugi karakter od dosadašnjih sporazuma koje smo sklapali. Naime, ovdje znamo da je Europska unija peti najveći investitor u Vjetnamu. Stoga je Vjetnam vrlo važan partner za Evropsku uniju. I točno je da su evropski investitori i njihove investicije u Vjetnamu velike i da se moraju zaštititi. A ovaj sporazum sada postavlja vrlo jasne propise. Investicije u Vjetnamu stvaraju nova radna mjesta u toj državi i mi očekujemo da će se Vjetnam e, ne samo onda gospodarski približiti Evropskoj uniji i surađivati s njom, nego da će upravo i na području E, dobrog e, do blagostanja za svoje građane napredovat pa kroz to naravno i više poštivati ljudska prava i ispunjati europske standarde. Mi u Češkoj znamo da imamo jako puno Vjetnamske koji su došli zbog političkog progona i da im život nije lak ali mislim da će ovaj sporazum puno pomoći. Hvala, mi smo još uvijek od kod investicija Marijani Hvala gospođo predsjednice. Ja prijateljski gledam na Vjetan jer sam bio isto tako zastupnik tijekom pet godina za Francuze u toj regiji. Eh, u svakom slučaju moramo uzeti u obzir eh, realnost, moramo imati na umu objektivne podatke te uspostaviti eh, dobre veze sa svim dijelovima svijeta. To je naša vizija međunarodnih odnosa, a ne Europske unije koja e, stalno prvi plan stavlja i e, diže to pitanje ljudskih e, prava. Zbog toga sam glasao protiv ovog sporazuma, budući da Carinska unija prije svega radi protiv naroda. Moramo isto tako raditi na rekol relokalizaciji radnih mjesta u Europi, jer prvo moramo dati svojima, a tek onda drugima. E, u svakom slučaju ja e, smatram da se europsko pravosuđe e, stavlja iznad nacionalnog pravosuđa i pravde i u tom smislu sam glasao protiv. Hvala lijepo, a sada prelazimo na sljedeće izvješće. To je, dakle, prigovori u skladu sa pravilom 111 dakle popis Unije projekata od zajedničkog interesa. Prva riječ ima u ime Goja Kornelija Hvala. Ja sam glasala za rezoluciju, a time i protiv popisa projekata od zajedničkog interesa. Zašto? Da vam vrlo jasno još jedan put kažem, na tom popisu se trebaju poticati i financirati oko 50 projekata e, vezanih za plin i to u doba u kojem imamo klimatsku krizu i trebamo preći u novu fazu tranziciju proći. I to da pazite u zemljama u kojima je to direktno ekološki vrlo štetno kako je zamišljeno. Pa onda možemo jednostavno reći niti sa pariškim klimatskim sporazum, niti sa bilo kojim drugim sporazumom kojeg smo o klimi sporazum e, e, e, potpisali, ovo se ne može nositi, ovo je potpuno nespojivo. Prema tome, ako bi ovakav popis prihvatili, to je zapravo naš potpis kompletne kapitulacije i bankrota svih vrijednosti. I umjesto da se novci za plin izdaju iz europskog prom proračuna, s čim se mi apsolutno ne slažemo, trebamo novce uložiti u obnovljive izvore energije i u prekogranične interkonekcije i struje, dakle, dalekovode za struju. Ja ovdje mislim recimo na solarnu energiju koja se može iz Španjolske preko interkonekcija i dalekovoda odvesti na, do sjevera Europe gdje toliko sunca nema ili razmišljamo o pametnim mrežama i offshore energije i svemu onom energiji vode, oceane i tako dalje. Hvala lijepo, sada gospodin Obri ima riječ na minutu. Europska komisija uz veliku pompu predstavila svoj zeleni plan. A tu sada smo izglasali propis projekata od zajednog interesa ironičko, ironično, gdje tu imamo 34 e, projekata na području e, razvoja plina. E, kako to opravdati budući da plin je odgovoran za 20% emisija u svijetu? Kako opravdati znači 29 milijardi novca poreznih obveznika za financiranje ovakvih projekata. Kako isto tako opravdati projekte za, na primjer, eh, eh, fracking koji dovode u pitanje